E, nekima doći do visokog obrazovanja. Uspjeli smo izvući pouke iz prošlosti, uspjeli smo pokazati ljudima kako da surađuju, kako da rade zajedno. Još jedan komentar. Mislim da e, Interreg nije zastario, upravo suprotno mislim da je vrlo moderan, vrlo napredan i da 8,4 milijardi koji ćemo posvetiti programima prekogranične i međuregionalne suradnje su doista dobro uložena sredstva e, jer e, želimo omogućiti suradnju kao i trodimenzionalno printanje. Riječ je o novim tehnologijama. Potrebne su nove inicijative i za teritorijalnu suradnju i Time se samo potvrđuje da je to dobra inicijativa koja je usmjerena u budućnost napredna i poželjna. Hvala. Uzbudljiv govor, no isteklo vam je vrijeme. Hvala zastupniče. A sad u ime socijalista i demokrata zastupnik Kodzolino. Odnosno zastupnica Breso. Hvala lijepa. E, dolazim iz pograničnog područja i za nas je Interreg također bio vrlo povoljan instrument suradnje među različitim teritorijama. Tu smo doista svjedočili dodatnoj europskoj vrijednosti, e, jednoj uspješnoj priči, da tako kažemo. Zahvaljujući i Interregu, Europska je unija bila snaga za mir, za napredak. I kroz veliki broj projekata svjedočili smo stvarnim poboljšanjima u životu e, ljudi, u životu naših građana. Isto tako radili smo na razvijanju drugih instrumenata kao što je međuregionalna suradnja. I stoga se mi ovdje u parlamentu možemo ponositi time da smo u teškim trenucima uspjeli podržati E, i odvojiti e, nova sredstva u sljedećem mandatu. Nadamo se dakle da će biti povećana dosadašnja sredstva i da ćemo nastaviti s uspješnim radom u ovome programu. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime kluba ALDE zastupnik Van Miltenburg. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prekogranična suradnja je jedan od najvidljivijih projekata Europske unije. Interreg dobro funkcionira već dugi niz godina, omogućuje ljudima sa obje strane granice da se koriste zajedničkom infrastrukturom, službama, da se stvaraju nove veze, i stoga mi je doista drago da Europski parlament želi dati 11 milijardi e, eura e, za takvu prekograničnu e, i međuregionalnu suradnju. Ljudi su govorili o međuregionalnom i inovativnom ulaganju. Mi želimo da to ulaganje ide i u akademske ustanove, dakle obrazovne ustanove. To znači objedinjavanje resursa na europskoj razini, osmišljavanje novih proizvoda, usluga, njihovo stavljanje na tržište. Riječ je o financijskoj podršci koja međutim jamči i europsku dodanu vrijednost. Time će Europska unija biti konkurentnija na svjetskoj pozornici, suočena sa SAD-om i Kinom, a istodobno će se osigurati jača socijalna i društvena kohezija, veći broj radnih mjesta u Europskoj uniji i bolji gospodarski rast. Dakle, nadam se da ćemo vrlo brzo započeti naše pregovore s vijećem o ovoj uredbi jer je važno osigurati i zajamčiti da novi program Interreg može započeti s radom već 2020. i kako bismo e, i dalje nastavili brisati granice u Europi. Hvala. Zahvaljujem. Ne vidim zastupnika Ropea u dvorani, stoga dajem riječ gospodinu zastupniku Celeru. komisarin. Gospođo povjerenice, dobro je da imamo izvješće uz rezoluciju, jer doista je zavrijedilo ovo izvješće usprkos tome što je zapravo bilo predviđeno da imamo kratko predstavljanje eh, na plenarnoj sjednici, a Zapravo ne postoje niti jedno političko područje u Europi koji toliko doprinosi ovoj prekograničnoj suradnji, koheziji, isto tako i suradnji u Europi, a to je upravo cilj Interrega i Europske teritorijalne suradnje pa i granice su postale propusne između država članica Europske unije. Međutim, postoje različiti pravni sustavi, upravne strukture koje građanima u graničnim pograničnim područjima otežavaju život. Programi Interrega su u prošlosti pomagali i trebaju pomoći kako bi u strukturno slavim područjima e, pograničnog područja prekogranično realiziraju projekte. A za daljnju potporu, daljnje suradnje prekogranične naravi u idućem programskom periodu treba stvoriti osnove, stoga moramo poziti na to da je mogućnosti suradnje ne budu sužene, već da se prošire i da sredstva koje se stavljaju na raspolaganje ne budu smanjena, već da ostanu na istoj razini, te isto tako i birokratski aparat koji je stvoren u zadnjih nekoliko godina mora se smanjiti. Jedan bitni korak naprijed jest e, da se ne ograničavamo samo na članice Europske unije, već uz instrumente e, susjedske suradnje možemo povezivati i ovaj elemente. Izvjestitelj Pascal Alimon, doista jest e, u velikom mjeri poboljšao sam prilog komisije i moramo mu na tome zahvaliti i moramo mu na način zahvaliti kroz veliku većinu koji će glasati za njegov prijedlog według mnie e, bardzo e, e, Ispričavam se, no mislim da je ovo doista važna tema i da smo zato joj trebali posvetiti određeno vrijeme. Zahvaljujem. Slažem se s vašim mišljenjem, međutim, ja sam danas ovdje kako bih se pobrinuo da se svi drže zadanoga vremena. Gospodin Hetman, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Prekogranična suradnja u sklopu Interega koja omogućava zbližavanje ljudi preko granica po mom mišljenju je sama srž Europske unije i zato mi je iznimno drago što je vrijednost takve suradnje potvrđena u zasebnoj uredbi. Važno je pojednostaviti ovu suradnju, smanjiti opterećenje za korisnike, pojednostaviti financiranje i omogućiti jednostavnije praćenje. To će značiti da će koristi od Interrega postati još vidljivije. Prekogranična suradnja i važnost prekogranične suradnje napokon e, se vide i u našem proračunu. Nadam se da će se program Interreg moći iskoristiti u svojoj punoj snazi i podupirem e, najveći mogući iznos od 55% za sufinanciranje E, međutim, bojim se da bi povećanje razdoblja od M e, 3 na M plus e, moglo biti štetno. Neće biti dovoljno vremena za provedbu aktivnosti. U svakom slučaju slažem se i sa inteligentnom napomenom gospodina Zelera prije nekoliko trenutaka. E, hvala vam, ja se slažem sa gospodinom Zelerom, ali evo i vi ste nam uštedili nekoliko sekundi. I e, na kraju imamo gospodina e, Valkarsela Sisa, potpredsjednika Europskog parlamenta. Izvolite. Zahvaljujem. Mnogo ovih dana slušamo o zidovima i egoizmu, no ono čega se trebamo prisjetiti jest dobrobit naših građana suradnja između državnih uprava Španjolske i Portugala omogućila nam je u brojnim proteklim godinama da se poboljša kvaliteta života u različitim područjima, između ostaloga i u Galisiji, a to se čini upravo zahvaljujući programu Interreg koji nam omogućuje da E, granice ne budu toliko vidljive i da koristi od pojedinih projekata imaju i Španjolci i Portugalci. U sljedećem višegodišnjem financijskom okviru možda dođe do proračuna iznosa koji se izdvajaju za regionalni razvoj, no važno je da imamo stvari poput interega koje poboljšavaju stvarni život ljudi kad čujemo koliko se govori o populizmu, potrebno nam je upravo ovakvo nešto što će nam pomoći u izgradnji cesta i bolnica. Moramo ukloniti prepreke, ukloniti granice. To je pravi cilj Europske unije. Trebamo se zalagati za učinkovite usluge i živjeti zajedno kako bi svi naši građani bolje živjeli. Možemo početi putem Interega. Hvala vam lijepo. Idemo sada do spontanog javljanja za riječ. E, mislim da riječ možemo dati samo onima koji se nisu prethodno javljali za riječ. Gospodin Buda, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Europska teritorijalna suradnja je važan element naše politike i ona je ključna za razvoj regija. Zbog toga inicijativa perspektiva e, cilja europska teritorijalna suradnja ostvario je sjajne rezultate kada je riječ o pojedinim infrastrukturalnim projektima. Države članice moraju e, skupinama koje se time bave zajamčiti dodatne resurse, moraju potaknuti regionalna tijela i omogućiti upravljanje ulaganjima regionalne skupine čiji je cilj bliskija suradnja vezano uz zajedničke interese dovodi do e, uspostave zajedničkih ciljeva pa tako imamo čitav niz gradonačelnika u Rumunjskoj koji rade zajedno i nastoje smanjiti administrativno opterećenje koje nameću pojedini europski projekti. Hvala vam lijepo posljednji govornik danas, gospodin, e, oprosti, govornica gospođa Tomato, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Iznimno smo zadovoljni e, radom koji je odradio parlament E, prvobitni prijedlog komisije zadržavao je čitav niz problema, no e, mi smo zajedničkim radom to uspjeli ublažiti. Naglasili smo važnost pomorskih programa, e, povećali smo u značajnoj mjeri iznose kao i iznose za predfinanciranje i sufinanciranje Europske unije što će regionalnim vlastima omogućiti odgovarajuća sredstva za financiranje njihovih projekata. Oni koji žele promijeniti trenutačna apsurdna pravila za e, gospodarsko upravljanje uspjeli su to ovdje i ostvariti novi višegodišnji okvir od 2021. do 2027. omogućit će nam da ostvarimo napredak u Europi. Hvala vam lijepa što ste se držali zadanoga vremena. Povjerenice, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju zahvaljujem izvjestiteljici. Pomno sam slušala ovu raspravu i želim reći u ime komisije da će europska teritorijalna suradnja ostati ključan element kohezijske politike i općenito europske politike. Komisija e, je zabilježila mišljenja izražena ovdje u parlamentu. Osobito vam zahvaljujem vezano uz vaš vašu potporu našem prijedlogu ulaganja u inovativne svrhe. Upravo za tu svrhu namiravamo izdvojiti visoke iznose. Rad na amandmanima do sada je bio uspješan. Želimo omogućiti nastavak rada teritorijalne suradnje u e, jednostavnijem i fleksibilnijem okviru. Zahvaljujem vam još jednom na napornom radu i doista vjerujem da ćemo za vrijeme rumunjskog predsjedanja Um, ostvariti napredak i u vijeću vezano uz prijedlog o Interregu kako bi taj prijedlog bio usvojen 2019. godine na vrijeme uoči sljedećeg programskog razdoblja. Sigurna sam da svi znate koliko je to važno. Hvala vam lijepa i što ste ostali ovdje ovako kasno. Želim vam svima laku noć. Zahvaljujemo i vama povjerenice što ste ovdje i što ste strpljivo saslušali raspravu, a završnu riječ ima e, izvjestitelj gospodina Rimond. Hvala predsjedniče, evo imam e, čast e, još ove zadnje dvije minute iskoristiti za upravo ovu temu. Ja ću se zahvaliti, zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u raspravi Isto tako i zahvaliti se svim izvjestiteljima u Sjeni koji su tijekom pregovora, a isto tako i tijekom sastanaka izvjestitelja u Sjeni aktivno sudjelovali u izradi ovako jednog e, dobrog teksta. Hvala isto tako i Europskoj komisiji koja ovaj proces aktivno e, prati. Uvijek e, su bili na našoj strani i želim isto tako povezati to sa zamolbom da i rumunjsko predsjedništvo motiviramo kako bi iz e, vrlo kratkom roku e, prihvatili sve ovo i u trialogu pokušaju koliko je god je to moguće, a da kako e, bi bilo dobro da to učinimo prije novog saziva. Ovaj tekst mora biti jasan. U novom programskom razdoblju sve agencije i sve aktere na licu mjesta moraju imati tekste oko kojeg se mogu što prije pripremiti kako bi programi se mogli implementirati u najkraćem mogućem roku. U tom pogledu želim zahvaliti na suradnji i nadam se da će Interreg i nadalje nas pratiti u našim aktivnostima. zamekam debat Zahvaljujem izvjestitelju. Ovime zaključujem raspravu i zaključujemo današnju sjednicu. Zasjedanje parlamenta nastavlja se sutra od 8.30 do 12.30 i potom od 15 sati do ponoći. Zapisnik je objavljen i dostupan na mrežnoj stranici Europskog parlamenta. Na kraju želim još